Gospodin predsjedniče, uvaženi zastupnici, uvijek je veliko zadovoljstvo ponovno doći pred ovaj eh, parlament u kojem sam zasjedao u dva navrata u zadnjih 20 godina. To je parlament koji dobro poznajem i čiju političku ulogu pozdravljam. Ona je od ključnog značaja. Ja se pripremam za dužnost eh, za gospodarska eh, i monetarna pitanja i oporezivanje i carinu u komisiji Jean-Claude Junckera. To je za mene izvor ponosa i spreman sam u potpunosti služiti europski opći interes. Ja sam se pripremao za ovo skromnošću i s osjećajem da se ovdje radi o ogromnoj odgovornosti pred političkim i gospodarskim izazovima s kojima smo suočeni mi europljani. Imam duboko političko uvjerenje. Mi smo zadnji vlak za Europu. To uvjerenje sam stekao na temelju iskustva i vidio sam da su europska pitanja uvijek bila na prvom mjestu. Ja sam bio za europski zastupnik, potpredsjednik vašeg parlamenta, ministar europskih e, pitanja, potpredsjednik e, komisije e, u Nacionalnoj skupštini za europske poslove i konačno ove dvije zadnje godine ministar gospodarstva i financija Republike Francuske. I tijekom čitave svoje karijere ja sam doista bio uvijek stvarni europejac. Europa je za mene, dopustite da to kažem, velika politička epopeja ovog stoljeća. I iskreno mislim da nas naše razlike obogaćuju, da je približavanje između naroda samo po sebi dobrobit za nas, da mi možemo govoriti jednoglasno. Uvjeren sam da je europska ideja ta koja nam je mogućila da okrenemo tragičnu stranicu našeg povijesti našeg kontinenta i sada uz veliku emociju slavimo, obilježavamo stogodišnjicu od prvog svjetskog rata i 70 godina početka oslobađanja nacističke nastističkog barbarstva. I to nas podsjeća na jednu ključnu stvar, a to je da je Europa stvorena kako bi nas izvela iz kaosa i e, između ostalog taj kaos već kuca na vrata. Ja imam e, europsko korijenje, poljsko po majici, rumunjsko po ocu. Ja sam iz obitelji koja proživjela e, lutanje jučerašnjih vremena o kojima je Stefan Cvajk govorio i koja je proživjela neopisivu tragediju Šoje. Uvjeren sam da ujedinjenje našeg kontinenta 2004. zatim 2007. koju sam sam dao svoj doprinos u svojstvu izvjestitelja za pristupanje Rumunjske, Rumunjske zemlje u kojoj je rođen moj otac. To je ključni, povijesni trenutak za europsku civilizaciju. Dakle, biti akter u europskom projektu jučer i danas, danas i sutra, to je za mene nešto što ima veliki politički smisao i ukoliko dopustite i osobni smisao, veliki smisao. Istovremeno svjestan sam da je sve manji broj naših sugrađana koji dijele takvu viziju. Treba to, trebamo se to priznati, Europa nije očita stvar za sve nas. Mnogi su europljani razočarani jer misle da ih Europa nije bila u stanju zaštititi i e, proizvesti potreban napredak. Taj projekt Europe, taj osjećaj gospodarskog nemoći, ja to doživljam kao zastupnik u mom kraju već godinama, osobito e, među radničkom klasom i ne mogu se pomiriti s tim. Dame i gospodo zastupnici, ne možemo tražiti od naših sugrađana, od europske mladeži, da i dalje budu strpljivi. Ne možemo tražiti od e, naših sugrađana koje je pogodila e, gospodarska kriza, od mladih, od starijih, od e, žena, muškaraca, u svim našim zemljama ne možemo više jednostavno odgovarati tako što ćemo slaviti mir i pomirenje između jučerašnjih neprijatelja koji su danas postali e, bliski prijatelji posredstvom Europe. Od, od nas se danas traže rezultati i ja u potpunosti želim dati svoj doprinos uz vašu potporu. Naravno moramo biti na strani nade i političkog voluntarizma. I to je poruka koju želim pronijeti danas i tako će ostati tijekom cijelog mandata u e, misiji. Europa je polučila određene napretke ovih zadnjih godina. Sjećam se kolika je emocija vladala u vječnici Europskog parlamenta e, dana 2004. godine, proširenja 2004. godine. Sjećam se dugih noć provedenih u Euroskupini ili na sastancima ministara financija i gospodarstva. Postoji veliki, velika egzistencijalna sumnja u Europi. Tada je postojala i svakodnevno smo se borili protiv e, pucanja e, eurozone. Uz veliku ključnu pomoć Europske središnje banke danas spekulacije o e, raspadu euro područja su gotovi. Države su pretrpjele bolne programe i danas e, su na pravom putu. Europska unija je pokrenuta i e, na kraju će nam zajačiti bolju stabilnost. E, javni deficit je smiren. Evo ja sam zadnjih nekoliko godina sudjelovao u svim ovim borbama i strastveni europejac koji jesam je ponosan na to. Istovremeno moramo biti skromni priznati da e, iako e, su financijska i proračunska stabilnost e, apsolutni imperativ, od nas se očekuje socijalni napredak, gospodarski rast i moramo, imamo izazov, a to je da se suprostavimo opadanju značaja i snage Europe i tako ja želim, na tome želim raditi. Dame i gospodo zastupnici, jako sam sretan, ponosan što se mogu danas staviti u potpunosti e, u službu Europske unije i raditi na, u komisiji i osjećam da sam spreman. Ja sam o tome raspravljao sa predsjednikom Junkerom već sutradan nakon europskih izbora i jako se veselim e, da mi se pruža mogućnost da uđem u e, komisiju i želim potpuno surađivati sa kolegama povjerenicima i potpredsjednicima, jer svi mi ćemo morati dati svoj doprinos da izađemo iz trenutne krize. U potpunosti sam spreman, ostajući u svoju ulogu, radeći u timu komisije dati svoj puni doprinos. Jako mi je dobro poznata uloga komisije i povjerenika i u ostalom želim pozdraviti jako dobru suradnju koju sam imao kao ministar svojim, svoje dvoje prethodnika Olijem Relom, Renom i Algiridasom Semetom, a isto tako i sa Mišelom Barnijevom kada se stvarala e, bankovna unija. Dame i gospodo, pred nama je veliki broj zadataka. Ja želim na tome raditi uz vašu potporu i e, poštujući politiku i demokratičnost Europskog parlamenta naš zajednički program, jer zajedno ćemo raditi narednih pet godina, je zahtjevan. Radi se o tome da se europsko gospodarstvo ponovno pokrene i da bude u službi građana i poduzeća. Za to nam je potreban jasan cilj. Ja ću uložiti svu svoju energiju u dvostruku odlučujuću bitku koju moramo voditi s jedne strane zajamčiti stabilnost našeg gospodarstva, a s druge strane pokrenuti gospodarstvo. Moramo prestati suprotstavljati ta dva ključna principa. Moramo prestati sa e, političarskom politikom, sa osobnim napadima. Svima nam je to jasno. Nema gospodarskog rasta bez smanjenja javnog e, duga i deficita javnog i privatnog. Nema stabilnosti bez e, smanjenja duga i gospodarskog rasta. Dakle, oba su nam potrebna. Ja se pred vama ovdje obvezujem da e, ću, će, ću da će sve države poštovati proračunske e, proračunska pravila. To moramo napraviti bez popuštanja prema jednim ili bez prevel, strogo e, strogost prema drugima. Bilo da se radi o velikim ili malim državama, možete računati sa mnom da ću biti sudac pravedan i nepristran, kako i da ćemo se postarati da svi, tko god to bio, poštuje e, naša zajednička pravila. Paralelno s tim moramo osmisliti našu političku paletu na europskoj razini većanje europskog semestra, revizija strategije Europa 2020. i smjernice koje je najavio Jean-Claude Juncker. U tom smislu nam pružaju mogućnost da raspravimo o tim ključnim pitanjima. Ja se obvezujem da se ojača europodručje. To znači istovremeno treba produbiti e, institucionalnu političku arhitekturu, njeno funkcioniranje, njene instrumente i, i s druge strane nastaviti proširenje na druge države članice koje će zadovoljiti uvjete. E, jako sam se borio kako bih sačuvao euro tijekom krize i nastavit ću to raditi rame uz rame s Valdisom Dombrovskisom jer iskreno vjerujem, mi iskreno vjerujemo u budućnost naše zajedničke valute. Budimo jasni. Ja se u potpunosti obvezujem ovdje pred vama da radim na pokretanju gospodarskog rasta. Ne smijemo i ne bismo smjeli pristati na još jedan e, scenarij sa nultim, nultom stopom rasta u idućoj godini. Šest godina nakon početka financijske krize ukupno ulaganje u EU je Europskoj uniji još uvijek 17% niže od 2007. godine. Ja ću raditi zajedno sa kolegama na pokretanju invest investicijskog plana od 300 milijardi eura koje je ovdje najavio Jean-Claude Juncker. Europi hitno treba investicije i javne i privatne s ciljem pokretanja novih e, poslovnih subjekata i poslova zapošljavanja i stvaranja infrastruktura u budućnosti. Ja ću raditi zajedno sa Jirki Katajnenom i Jonathanom Hillom na tom projektu. Isto se e, nadam da će povratak gospodarskog rasta vratiti veću socijalnu pravdu našim sugrađanima. Moramo popraviti štetu koja je nastala, koju je stvorila ekonomska kriza koja je izazvala preveliku kupatnju kod muškaraca i žena na našem kontinentu. Ovdje opet ne možemo, ne bismo smjeli pristati na stopu nezaposlenosti koja doseže 11,2% u europodručju, a do, doseže i do 23,3% za mlade. Gospodarski rast mora biti održiv, mora stvarati sutrašnja radna mjesta, vratiti povjerenje mladih u Europu i na tom pitanju Marijan Tajsen i ja imamo doista slične stavove. Ja ću e, raditi na toj potrebi za socijalnom pravdom, za pravednosti, ali isto tako preuzimam i svoju odgovornost u pitanju oporezivanja politike oporezivanja i ovdje ću se boriti protiv e, utaje E, porezne utaje i e, agresivnog poreznog planiranja. Ovo je od značaja i od iz etičkih razloga i iz gospodarskih razloga. Moramo e, ukinuti E, bankovnu tajnu u Europu. mi radimo na tome i kao što je dogovoreno na G20, automatska razmjena informacija mora postati opće pravilo u Europi i na svjetskoj razini. Možete se računati na moju podršku u ovoj borbi. Ja ću također e, pružiti svoju podršku 11 e, državama članica koje su odlučile stvoriti porez na financijske transakcije kroz pojačanu suradnju. Ja sam podržao ovu inicijativu zajedno sa Volgangom Šojbleom i nastavit ću e, raditi na tome kao član Europske komisije. I ne zaboravimo također carinsku politiku koja se tiče jako konkretnih pitanja koja se odnose na zaštitu naših e, sugrađana i naših malih srednjih poduzeća u ovom globaliziranom svijetu. Radit ćemo zajedno kako bismo stvorili novi e, za, porezni zakon Europske unije do 5. mjeseca 2016. godine. Ovo ključni za, zadatak na kojem ću raditi surađujući se odborima IMCO i INTA. Evo to su neke od e, stvari na kojima ću raditi zajedno s vama. Jean-Claude Juncker je želio da nova komisija bude učinkovitija, e, više politička i dosljednija. I u toj komisiji želim biti jamac da će europski interes, odnosno europski gospodarski interes, e, biti želim to biti, želim biti čuvar našeg, e, naših zajedničkih pravila i želim pokrenuti e, gospodarski rast. Ja sam mnoge od vas susreo i ja sam francuz, ja sam socijaldemokrat, ja se toga ne odričem, ja se od toga ne stidim, ali moram vam reći ovdje izravno, formalno, da u komisiji neću biti e, veleposlanik e, niti zalagati neku državu ili neku stranku. Ja ću biti u potpunosti e, nepristran, neovisan glede svih interesa, bilo da se radi o privatnim ili nacionalnim interesima. I e, uz vas želim služiti interes Europe. Rekao sam da smo mi zadnji vlak za Europu i iskreno to, to vjerujem. Europa je fenomenalan politički problem, problem program, ali kao i svaki e, fenomenalan program e, izložen je problemima i opasnostima. U ovom novom kontekstu ja sam na raspolaganju da radim e, s parlamentom, s vama svima, sa svim klubovima zastupnika i računajući uz veliku podršku dvije glavne opće uprave koje su pod mojom kontrolom. Radit ćemo, pojačat ćemo poštovanje ove ovog parlamenta u kojem sam bio toliko ponosan zasjedati u prošlosti. Ja sam imao dugu karijeru političku u nacionalnom parlamentu, u Europskom parlamentu, ministar sam bio i znam koliko je e, ključni, koliko je politička demokracija ključna za naš posao i to će biti veliki prioritet za mene. Dame i gospodo zastupnici, gospodine predsjedniče, ja želim biti povrednik koji će biti odgovoran i e, koji će se zalagati za e, demokratski angažman i želim, ovdje sam došao zatražiti vašu potporu i, u takvom duhu sam spreman sada odgovoriti na sva vaša pitanja na iskreni mogući način. Najljepša hvala.